gospodinu Remonu džotu koji e, će napustiti pučani, priključiti se klubu ECR. Ta odluka stupa na snagu danas 7. E, srpnja.